La seduta è aperta. Proglašavam sjednicu otvorenom. Gospodine Ferhofstadt, molim vas. La semaine dernière, nous avons eu Prošli tjedan smo zaprimili tužnu vijest o smrti naše kolege Eduara